Good afternoon, dear uh, colleagues from... Uh, Dobar dan, dragi kolege iz odbora Libe i Ekon. Lijepo vas pozdravljam na zajednički sastanak odbora Libe i Ekon. Kao što znate, na sastanku konferencije predsjednika donesena je odluka da ćemo danas razgovarati o direktivi za suzbijanje pranja novca i isto tako za prijenos sredstava, te da ćemo to odraditi sukladno pravilu 51. To znači da će odbori zajednički raditi u svim fazama postupka. Drago mi je što danas mogu pozdraviti kolegicu Luling. Hvala. Ja nisam predsjedateljica niti podpredsjedateljica odbora Ekon, ali s obzirom da su svi nestali, ja kao najstarija zastupnica u odboru e, morala sam preuzeti predsjedanje. Da, ja ću govoriti na francuskom. Drago mi je što mi je pripala ta čast, budući da je riječ o vrlo zanimljivoj temi, a to je sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Htjela bih također čestitati e, četirima izvjestiteljima, zapravo dvoje izvjestitelja, koji su radili na izradi ovog izvješća. Izvješća su vrlo kvalitetna i poslužit će nam u daljem radu. I odmah dajem riječ izvjestitelju Karinšu i na pet minuta. On je tražio 47 minuta, pa sam rekla da može imati 4,7 minuta. 4,5 minuta mi odgovara. Hvala predsjedateljice, uvaženi kolege. Mislim da nitko od nas u dvorani ne može poreći da je cilj ove direktive e, nešto što svi podržavamo postroživanje europskih propisa u ovom području na način da izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca postanu sve teži. E, na taj način zapravo pokušamo kriminalitet ukloniti iz života. Što se tiče ove teme, e, moram reći da mi je ona bila iznimno zanimljiva. E, kolega Argentinis Uh, Kolega Sargentini i ja smo morali sastaviti izvješća iz dva različita odbora, ali isto tako i iz dvije, dva različita kluba zastupnika, a kao što svi znamo ponekad zastupnici iz različitih klubova zastupnika nemaju baš sasvim isto mišljenje o tome na što treba staviti naglasak. Mi smo dosta vremena utrošili u to i prema tome ovo izvješće je plod našeg zajedničkog dogovora. Mislim da je taj proces bio zanimljiv i nadam se da ćemo uštedjeti vremena u daljnjem procesu jer smo već pronašli e, kompromisna rješenja za čitav niz pitanja. E, htio bih se dotaknuti četiri teme. E, vjerujem da će i su izvjestitelj također dopuniti ono što imam za reći. Dakle, mi smo uveli e, podatke o e, stvarnom vlasniku. Mislim da je bitno kada je riječ o pranju novca i borbi protiv pranja novca da imamo takav registar u Europi, registar trgovačkih društava zajedno sa podacima o stvarnim vlasnicima. I e, sada, primjerice u Latviji, odakle ja dolazim, imamo vrlo suvremeni sustav koji je dostupan na internetu, javno dostupan registar o vlasništvu svih trgovačkih društava. Međutim, Može se dogoditi netko XY e, ima 49% udjela, a onda neko trgovačko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici ima 51% udjela. A ne možemo znati tko zapravo stoji iza tih 51% dionica, budući da države članice nemaju nužno javno dostupno takve informacije. E, Prema tome zapravo um, je ideja u tome da se registri otvore, da se međusobno povežu na način da zainteresirane strane kao što su primjerice porezna uprava, policija i drugi dionici, banke. Dakle, kako bi oni mogli vidjeti tko zapravo stoji iza nekog trgovačkog društva i na taj način bi se moglo ustanoviti jesu li transakcije uistinu u skladu sa pravilima i da se porezi plaćaju tamo gdje e, ih treba platiti. E, dosadašnja rasprava se bavila ne toliko pitanjem treba li imati takav registar, nego koja će biti razina transparentnosti. Dakle, razina transparentnosti koju ja smatram primjerenom podrazumijeva da e, nadležna tijela mogu doći do podataka u registru. Naravno, pojedine države članice će same odlučiti hoće li taj registar biti više ili manje javno dostupan. Što se tiče pitanja izbjegavanja plaćanja poreza, nadležna tijela moraju imati pristup tim podacima, a, javnost, ako govorimo o javnosti, e, dakle mislim da se tu isto tako može dogoditi da ljudi da to može dovesti do nekih neželjenih posljedica. Zatim e, druga stvar tiče se e, politički eksponiranih osoba. Mi smo mi smo mislili da bi bilo dobro da postoji popis koji će sastaviti države članice sa tim e, imenima tih političkih eksponiranih osoba. Ja sam razgovarao sa predstavnicima komisije, oni su iskazali zadršku u vezi s time, no mislim da je možda najbolji način da se tako koordinira jedinstveni popis. Zatim ocjena rizika. E, mislim da je to vrlo bitan instrument u borbi protiv pranja novca a to je da se najviše napora uloži tamo gdje postoji rizik, dakle ne samo da se naprosto stvari odrađuju, nego da se koncentriramo na problematična područja u skladu sa saznanjima o državama članicama, dok bi e, komisija trebala biti nadležna za ocjenu rizika u Europskoj uniji. E, zatim što se tiče zaštite podataka, o tome smo imali nekoliko rasprava do sada. E, dakle i su izvjestitelji. E, svrha ovih zakonskih propusa je da se stvori sigurnost za trgovačka društva, cilj je borba protiv kriminaliteta, a zaštita podataka je obuhvaćena nekim drugim direktivama. Dakle, to je e, nus produkt ove direktive. Mi smo predložili e, da se spomenu nekoliko drugih direktiva ove direktive nije da se oslabe e, propisi o zaštiti podataka, no isto tako ne smijemo pomoći kriminalcima u njihovim nastojanjima da izbjegnu zakone. Dakle, e, mi smo, nadam se, uspjeli postići pravu mjeru i nadam se da će se svi složiti vezano uz naš pristup, naš opći pristup. Naravno, mogli bismo razgovarati o tome koliko te informacije trebaju biti dostupne i zašto i kako, no mislim da nema sumnje kada je riječ e, o potrebi za uspostavom registra o stvarnom vlasništvu. Ja mislim da su oni u istinu tekako potrebni. Evo, e, ja se ispričavam ako sam govorio, govorio sam malo duže od četiri i po minute e, i vrlo ću rado saslušati vaše komentare i primjedbe. Hvala. Hvala gospodine Karins. A sada Kolegice Argentini. Hvala, ja ću govoriti na nizozemskom. Moj kolega i suizvjestitelj, kolega e, gospodin Karins je već spomenuo nekoliko važnih pitanja e, koja ću ponoviti, a i detaljnije ću reći nešto o nekim drugim pitanjima. Kao prvo što se tiče registra stvarnih vlasnika, još uvijek nemamo takav registar. Komisija je iznijela prijedlog da trgovačka društva sama trebaju znati tko je zapravo stvarni vlasnik, odnosno dioničar, no naše je mišljenje da to nije dovoljno Mislimo da bi bilo bolje da postoji registar koji bi bio otvoren za javnost. Ja ću predložiti neke amandmane u tom smjeru. Mislim da je vrlo važno da koristimo i snage u društvu kao što su novinari, predstavnici civilnog društva i tako dalje, da bismo došli do informacija, dakle da se sposobnosti koja postoji unutar društva za unošenje reda unutar tog društva. Na taj način ljudi mogu zaštititi svoje stvarne privatne e, interese i podatke. Velika Britanija je predložila da se osnuje takav javni registar, a i Kofi Annan također je iznio neke prijedloge u tom smjeru. Zatim druga točka se tiče zaštita, zaštite podataka. Kada se pristup mijenja od onog koji se temelji na pravilima prema pristupu koji se temelji na ocjeni rizika, onda moramo znati što to znači iz perspektive zaštite podataka. Mi na odboru LIBE znamo da kod svake ocjene rizika da se analiziraju prijetnje i rizici, a ne nužno same aktivnosti neke organizacije. Kako bi se to moglo odraditi na odgovarajući način, moramo imati odgovarajuće propise o zaštiti osobnih podataka. Zato se u ovom prijedlogu na svim razinama, kada je riječ o e, trgovačkim društvima i o nadležnim državnim tijelima, mi smo e, omogućili e, Agenciji za zaštitu podataka da intervenira i da izvrši provjeru da ustanovi ili sve određeno prema propisima. Isto tako smo se odlučili za to da se korisniku ne mora nužno reći zašto su mu uskraćeni podaci, nego se može obratiti nadležnom tijelu. Dakle, mi želimo korisnicima dati tu mogućnost da saznaju e, zapravo koje su optužbe protiv njih. Ako želite uhititi dakle, počinitelja kaznenog dijela, ako se kaznena djela procesuiraju, naravno da želimo da to dovede do određenog uspjeha, međutim, to mora ići uz puno poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka. Što se tiče eksponiranih osoba, dakle to smo vi ja, ali isto tako to može e, se odnositi na zastupnike nacionalnih parlamenta. Postoji jedno trgovačko društvo u Velikoj Britaniji koje se zove World Check i koje zarađuje od prodaje osobnih podataka. Dakle, upravo govorimo o takvim stvarima. Vrlo je bitno da se to ne stavi e, da se to ne koristi u komercijalne svrhe, nego da se to odradi na pravi način, kao što smo predložili kolega i ja. Svaka država članica mora biti nadležna za sastavljanje vlastitog popisa politički eksponiranih osoba. Komisija će imati krovnu ulogu, tako da ljudi znaju jesu li stavljeni na taj popis ili se njihovo ime skinulo s popisa. Har relaties, maar het lost in de Europese Naravno, to neće riješiti problem ako znamo neke podatke o nekom ravnatelju određene agencije, no u svakom slučaju propisi kojima je svrha sprečavanje pranja novca eh, imaju cilj da spriječe kriminalne aktivnosti. Ako otežamo prijenos sredstava u zemlje koje imaju lošu reputaciju, primjerice u Somaliju, onda ćemo vidjeti da će se pronaći neki drugi načini. Dijaspora će uvijek pronaći neki nezakoniti način za e, prijenos novca, dakle umjesto zakonitih načina. E, prije nekoliko tjedana u Somaliji se pojavila pojavio problem sa gladi i humanitarne organizacije su imale problema da e, pošalju novac u Somaliju da pomognu tim ljudima i onda intervenirao UN i onda je došlo do izmjene propisa za borbu protiv financiranja terorizma i na taj način se omogućilo da se novac ipak pošalje u Somaliju. Dakle, mi bismo trebali imati takve zakonske propise koji neće dovesti do stvaranja nekakvog sivog ili nezakonitog bankarskog sektora. Dobro, sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni iz oba odbora. Oni su ovdje prisutni i zatražili su da uzmu riječ, a onda ćemo slušati najprije zastupnike iz odbora Ekon pa zastupnike iz odbora Libe. Bilo bi dobro kada e, bismo se držali zadanog vremena od dvije minute. Na taj način će svi dobiti dovoljno vremena za riječ. Najprije dajem riječ izvjestitelju Sjeni iz odbora Libe. Merci Kinga et merci aux deux. Hvala Kinga, zahvaljujem izvjestiteljima na ovom uvodnom izlaganju. Ja ću pratiti e, njihov e, redoslijed izlaganja. Dakle, onako kako je to iznio kolega Karinš. Dakle, što se tiče ove priče o stranim vlasnicima, postoji registar koji je zapravo samo nastavak e, prakse koja se već provodi, a to znači da nadležne vlasti, nadležna tijela u svakom slučaju mogu odrediti e, koji je stvarni vlasnik e, neke imovine. Mislim da je to logično i ima smisla. U to će olakšati i zadaću koju imaju te E, ta nadležna tijela. Međutim, insistiram na tome da to budu nadležna tijela, dakle e, ljudi iz institucija koje se bave, u čijoj nadležnosti su ova pitanja. Ne vidim nikakvog razloga, apsolutno nikakvog razloga da bilo kome damo mogućnost da odredi tko je stvarni vlasnik nekog trgovačkog društva samo zato što mu se to čini zanimljivim i u ostalom postoji i pravna e, osnova za ovo što govorim. Ja dolazim iz zemlje, e, mi imamo pravo trgovačkih društava i imamo e, sustav dionica nositelja. Dakle, to je jedan specijalni sustav E, gdje se može odrediti, odnosno odrediti tko je stvarni vlasnik neke dionice gotovo je nemoguće. I to je uostalom i razlog postojanja takvog sustava dionica. Dakle, taj sustav postoji i to postoji u čitavom nizu država članica. Prema tome, kada bismo sada stvorili prepreke za funkcioniranje tog sustava, a putem propisa kojima to nije svrha, čini mi se uistinu nerazumnim i pretjeranim i mislim da nije opravdano. E, ja bih volio da nadležna tijela imaju mogućnost da u svakom trenutku ustanove tko je stvarni vlasnik i to e, instrumentima koji su im na raspolaganju, koji moraju biti jasni. A što se tiče svih ostalih, bilo kakvo istraživanje u tom smislu čini mi se neutemeljenim. Još nekoliko riječi o politički eksponiranim osobama. Kao što znate, ta logika da e, se prema njima postupa na specifičan način nema nikakve veze s time da se oni bave politikom nego sa činjenicom da su to ljudi koji bi potencijalno mogli biti izloženi korupciji. Čak i općinski vječnik u mojoj zemlji se smatra kao osoba e, koja je politički eksponirana. To nema nikakvog smisla jer općinsko vijeće nema nikakve specijalne ovlasti u smislu korupcije. S druge strane netko ko upravlja e, nekim trgovačkim društvom u državnom vlasništvu može biti predmet takvih aktivnosti, premda e, možda nije politički obuhvaćen tekstovima koje imamo koji su na snazi. Dakle, mislim da bismo to možda trebali uzeti u obzir i da bismo možda trebali predložiti neki amandman e, koji bi više bio u skladu sa postojećom e, situacijom. Jer imam neke prijatelje koji su vječnici, a čije supruge moraju E, davati opravdanja kada otvaraju, prilikom otvaranja računa u banci. Dakle, mislim da je to uistinu pretjerano. Još nekoliko riječi o riziku. Ocjena rizika je e, potrebna i neophodna. Međutim, čini mi se da i ovdje postoje neke stvari koje nisu razmjerne, nisu proporcionalne situaciji. U bilo kojoj igri na sreću, na internetu ili drugdje, e, znamo da se Englezi često klade kad je reč o utrkama i to isto tako može biti, da je to uistinu prilika za pranje novca, nisam baš uvjeren u to. E, prema tome trebalo bi vidjeti u, tim državama članicama postoji li nekakav e, veći rizik u tom smislu ili ne. Što se tiče zaštite podataka, e, htio bih reći da je sustav koji predlažu izvjestitelji, a da kažu da to nisu nekakvi specijalni propisi, čini mi se vrlo primjerenim rješenjem. I to nam i mislim da na taj način možemo e, izbjeći nepotrebna preklapanja. Evo, možda sam govorio malo duže, ali hvala. Hvala, ovo što ste rekli bilo je vrlo zanimljivo i vrlo jasno. A sada bih trebala dati riječ izvjestitelju Sjeni iz odbora Ekon, gospodin Peter Simon, ali njega mijenja kolegica Kleva. Izvolite, imate riječ. Moj kolega se želi ispričati zato što ne može nazočiti ovom sastanku zbog već unaprijed dogovorenih obaveza. On pozdravlja zajednički nacrt izvješća i htio bi zahvaliti o, o, izvjestiteljima na dobrobavljenom poslu. On je sudjelovao izradi mišljenja odbora Ekon te sastavio amandmane uz moju pomoć koji su uzeti u obzir u novom nacrtu izvješća. Tu se spominje nedostatak e, utvrđivanja rizika na razini Europske unije, te povezani registri trgovačkih e, društava, ali i informacije o stvarnim vlasnicima. Na zajedničkom tržištu postoji zajednički nazivnik za pranje novca, te je potrebno analizirati, dati ocjenu rizika godinu dana od stupanja na snagu ovih propisa, te to isto učiniti na razini zemalja članica. Drugo što predlaže tiče se informacija o stvarnim vlasnicima koji su od ključne važnosti ne samo u protiv pranja novca, već i u slučajevima izbjegavanja plaćanja poreze poreznih prijevara. Stvarni vlasnici se trebaju jasno identificirati i biti uključeni u registru trgovačkih društava u zemljama članicama. To se odnosi na sve pravne oblike tvrtki. Pravne tvrtke kao što su zaklade, odnosno slična društva. To bi trebalo biti izvršeno na razini nekakve europske platforme. Kolega također iznosi amandmane na dio teksta koji se odnosi na pojednostavljene carinske procedure. Međutim, u nekim sektorima zemlje članice su već utvrdile propise koji smanjuju rizik od pranja novca. Obavezna plaćanja preko bankovnih računa umjesto plaćanja u gotovini ograničeni pristup informacija kada je riječ o nagradama Lutrije. Ovo sve služi da bi se dokinule nekakve poslovne aktivnosti, odnosno da bi se primoralo pravne osobe da poštuju propise. Izuzeća, međutim, trebaju biti opravdana, te o tome trebaju biti informirana nadležna tijela. Unatoč svim naporima u borbi protiv eh, pranja novca, ono se ipak događa i to u velikoj skali, te komisija treba utvrditi, ne, dati ne samo ocjenu rizika, već treba vidjeti kako se propisi primjenjuju zemljama članicama. Da bi dobro obavila posao, važno je da zemlje članice izvještavaju na godišnjoj bazi o tome koje su korake poduzele da bi utvrdile i ublažile posljedice pranja novca. Kolega će podnijeti amandmane prema ovome što sam sada istaknula. Hvala vam. Mrs. Kleva. Now, uh, Hvala. Riječ ima kolegica Boskurt iz odbora Libe. Hvala vam. Prije svega čestitam izvjestiteljima na ovom izvrsnom izvješću. Pitanje registra je od e, ključne važnosti. Mi se zalažemo za javne registre, registre otvorenog tipa koji su dostupni javnosti. Dakle, potrebno je da se izvjestitelji slože o tom pitanju. Mi bismo htjeli imati što je više moguće transparentnosti kada je riječ o pregledu tih registara. Osim toga, htjeli bismo postići dobru ravnotežu između zaštite podataka, prije svega osobnih podataka i borbe protiv pranja novca. Ono što u izvješću pozitivno je to što se jasno ističe da tijela za financijsko izvještavanje treba imati na raspolaganju dovoljan broj djelatnika. Te bih htjela postaviti pitanje izvjestiteljima. u vezi sa njihovim prijedlozima tekstova. Nema jasne definicije po pojedinačnim zemljama članicama, te me zanima na koji način tako možemo doći do harmonizacije na razini Europske unije. Osim toga tu je jedna točka s kojom sam se ja u prošlosti osobno bavila. A tiče se oklada na internetu. U vezi s tim aktivnostima povezano je i pranje novca. Znamo da je riječ o području na kojem bismo mogli bolje surađivati na europskoj razini. Možda bismo trebali više naglasiti tu dimenziju. I e, za kraj bih htjela postaviti pitanje izvjestiteljima. Govori se o suradnji sa Europolom. To je prijedlog koji je dala komisija. To je po meni neobično. Zato što Europol već surađuje sa tijelima za financijsko izvještavanje u borbi protiv pranja novca. To su moje primjedbe u vezi sa ovim nacrtom. Hvala. Sada ću dati riječ e, kolegi Dalde Nistervals, izvjestitelju u Sijeni. Međutim, ne vidim da je ovdje. imali netko koga mijenja? Izgleda da ne. Onda predajem riječ kolegici Gal. Ne vidim niti izvjestitelja u Sijeni e, odbora Libe, gospodina Watsona. Ne, mislim da nema nikoga. Dobro. Onda dajem riječ kolegi Gigoldu iz odbora za ekonomske poslove. On je izvjestitelj u Sjeni za zelene. Hvala, predsjedateljice. Samo kratko kada je riječ o direktivi želim istaknuti da se zalažemo za javni registar Mislimo da nije dobra ideja to prepustiti zemljama članicama, zato što će tada doći do nadmetanja između raznih e, zakonodavnih sustava. Vidjeli ste do čega je to dovelo u SAD-u gdje su se registri trgovačkih društava razlikuju i oni se potom premještaju u Nevadu, u Delaware gdje su standardi najniži. Zato bismo trebali imati zajedničke standarde na zajedničkom tržištu. Normalno je da u poslovnom svijetu kada kontaktirate kompaniju da znate s kim razgovarate. Međutim, trenutno ukoliko se obraćate tvrtkama, odnosno zakladama i nečemu sličnom, nemate pojma tko je stvarni vlasnik. To je informacija koja bi trebala biti dostupna. I zato je dobro što Latvija već to ima pitanje uređeno, međutim regulatorna tijela ne bi se smjela međusobno nadmetati. Jedno se odnosi na pitanje koje informacije su uključene u registru. Mi smo na to podnijeli određene amandmane. Međutim, ključno pitanje o kojem se još ovdje nije raspravljalo tiče se zakonodavstva o, koji se tiče pranja novca, tu je potrebno poboljšati provedbu zakona. U ponedjeljak sam se susreo sa predstavnicima sindikata policije iz Švicarske, Austrije i Njemačke. Oni su mi ispričali brojne priče o tome kako je teško primjenjivati ovo zakonodavstvo. Dakle, nije dovoljno samo ojačati zakonodavstvo, možemo ga nastaviti slobodno proizvoditi, međutim moramo se osigurati da ne dolazi do novih slučajeva poput onog u vezi s Ciprom. Moramo se osigurati da se zakoni provode. Zato postoje međunarodni mehanizmi, ali i Europa bi tu trebala imati svoju ulogu kao što učinkovito djelujemo kada je riječ o sigurnosti hrane, tako i u ovom ključnom pitanju koje se tiče novca, Europa bi se trebala osigurati da se njezini zakoni provode, da nisu tek mrtvo slovo na papiru na 23 jezika. Hvala vam, kolega Krkop, izvjestitelj Sijene iz odbora Libe. Hvala vam. Kao što znate, ja sam izvjestitelj o drugom elementu rasprave danas na dnevnom redu koji se tiče financijskih transakcija. Koristim priliku da zahvatim kolegici s Argentini od strane odbora Libe na svemu što je do sad učinila. Iz klub ECR poštuje općeniti pristup i jednako mislim o ovom pitanju. Govorim u ime Iva Strejčeka koji mene zatražio da kažem riječ dvije na ovu temu. Kada je riječ o osobama iz političkog života, također se mora voditi računa o obradi osobnih podataka kad se radi identifikacija ovih ljudi. Mislimo da nije potrebno brisati reference na partnere, rođake i djecu. Želimo jedan pristup na osnovi procjene rizika. Ljudi iz ovih krugova koji su korumpirani, oni često prebacuju odgovornost na svoje rođake i to je potrebno utvrditi što se može učiniti. Mislimo da je potrebno definirati članove obitelji, s tim u vezi bismo mogli imati referencu u direktivi. Kada je riječ o stvarnim stanom vlasništvu, oni moraju biti poznati u roku 30 dana, mora se zadržati fleksibilnost, vršiti godišnje kontrole. To bi moglo dovesti do preciznijih podataka. Tu je potrebna dodatna fleksibilnost, a htjeli bi nastavak rasprava poreznim oazama i korporativnim tajnama. tu se koriste i naše vlastite zemlje kao porezne oaze. Po poreznim oazama se bave neki drugi dosija i moramo biti oprezni kako bismo ih uključili u našu direktivu. Kada je riječ o amandmanu 48, kada se bavi osobama koje prikupljaju podatke, trebamo vidjeti je li to praktično ili će otežati postupak. Podržavamo dodatak da se zemlje članice trebaju osigurati da tijela za financijsko izvještavanje da su neovisna i da trebaju redovno izvještavati. Međutim, nedostatak povratnog izvještavanja je ono što nedostaje. Podržavamo zaštitu podataka, ali u svom ću izvješću istaknuti da one trebaju ispunjavati ciljeve iz direktive. Htjeli bismo vidjeti procjenu rizika te omogućiti zemljama, članicama da isključe područja niskog rizika. Na ovom ćemo dodatno raditi, ono će na koncu biti učinkovito rješenje, a prosječna osoba koja želi otvoriti račune, koja želi tvrtke, neće biti im obuhvaćeni, treba otežati život onima većim ribama. Nadam se da kad se ovaj zakon bude provodio da nećemo napraviti jednake greške kao kod prethodnih direktiva sličnog sadržaja kada su se one koristile da bi se otežao život za velik broj potrošača. U meni postoji presumpcija nevinosti koja se često ne uzima u obzir, ali po meni za o, građanin koji poštuje zakone, prosječni građanin ne bi trebao biti izvrgnut teškoćama. Hvala vam. Hvala. Sada smo došli do izvjestitelja u sjeni kluba zastupnika GUE, gospodin Klut. Ne vidim da je ovdje. imali li zamjenika? Izgleda da nema. Kolegice Gal, vi imate riječ. E, gospodin De Jong iz kluba zastupnika GUE, ne vidimo niti da je on prisutan, nema ni zamjenika. Onda to su bili svi izvjestitelji u sjeni i sada dajem riječ predstavniku komisije. To je gospodin Martin. Ne. Martin Fron. Ispričavam se, ali krivo je pisalo na papiru. Tu ste, izvolite, imate riječ. Hvala, nema problema, nema problema što se tiče mog imena. Ja sam shvatio da se radi o meni, međutim nastavit ću na engleskom. Uglavnom radimo na engleskom jeziku na ovim dosema. Prije svega hvala izvjestiteljima i drugim izvjestiteljima iz Sjene na onome što mi smatramo zanimljivim nacrtom izvješća koji će se poboljšati u radu, u radu ovog odbora. Četiri točke na koje su se pozvale kolege Karinš i Sargentini su najrelevantnije u prijedlogu i ukratko bi se na njih osvrnuo te vas upoznao s najnovim tijekom događaja u vezi s njima. Na ovome radimo zajedno sa vijećem, dakako. Kada je riječ o registru vlasnika, tu je bilo dosta aktivnosti na međunarodnoj razini G, skupina G8, G20. Tu Ujedinjeno kraljevstvo predvodi u svom radu u vijeću. Mislim da se stvari dobro odvijaju. Međutim, komisija je predložila idući korak koji se tiče podataka o stvarnim vlasnicima te uvodi obavezu tvrtkama da se zna tko je stvarni vlasnik i već se iznijela referenca na to, a tiče se strukture poduzeća. Vlasnici su često sakriveni iza složene strukture tvrtki, ovo možemo smatrati prvim korakom. Nismo još predložili drugi korak jer smatramo da se prvo treba provoditi ova obaveza, te će se onda ponuditi drugi korak onim zemljama članicama koje žele da taj podatak bude dostupan ili će taj podatak sačuvati. Na ovu temu se vode rasprave u vijeću, tek se može poboljšati o tome hoće li zato zemlje članice utvrditi jedno centralno mjesto za sakupljanje ovih podataka. Riječ je o složenoj raspravi, na to ste se osvrnuli u svojim izjavama. Naravno, nameće se pitanje koliko ovi podaci trebaju biti javni. Mi smo po tom pitanju otvoreni. Trebam istaknuti još jedan dodatni element, a to je pitanje zaštite podataka, govorimo o osobnim podacima ljudi o kojima bi se objavili podaci o tome što oni posjeduju. Dakle, to je još jedan aspekt koji valja imati na umu, te moram voditi računa da s tim u vezi ne bude problema. Uvjeren sam da je s tim odbor Libe vrlo dobro upoznata. Komisija je otvorena za raspravu. Kada je riječ o politički eksponiranim osobama, to ćete naći i u međunarodnim standardima i u direktivi. To je područje poprilično široko. Vidjet ćemo odnosi li se to i na gradska, odnosno lokalna vijeća, ali zasigurno će obuhvatiti karike poput gradonačelnika. To pokazuje i problem u vezi s ovim popisom, jer bi on trebao biti redovno ažuriran, trebao bi obuhvatiti velik broj lokalnih političara, to će biti manje problematično u vezi sa lokalnim bankama, gdje vjerojatno ova osoba ima račun, ali možda bi zakupilo previše resursa raditi popis lokalnih političara. A zbog toga smo s tim u vezi oprezni. Naročito kada se govori o nekakvoj europskoj listi političara koja bi trebala stalno biti ažurirana. Kada je riječ o ocjeni rizika, Moramo voditi računa o razvoju situacije na, nacionalnim razinama i učinit ćemo što možemo s obzirom na raspoloživa sredstva. Potrebni su koordinirane akcije sa zemljama članicama, ekspertiza ljudi koji su na terenu, koji znaju, koji su stvarni rizici gdje se nalaze. Htio bih ipak pozvati na oprez kada je riječ o planiranju. Ocjena rizika nije laka zadaća. Zemlje se mm, bore s tim, neke su već započele s poslom, neke još nisu započele ništa svrsishodno. Komisija također ima iskustvo u tom području, te ako želimo obaviti na kvalitetan način moramo se osigurati da imamo dovoljno vremena za to. I zato smo predložili ocjenu rizika na razini Europske unije o pitanjima koji izravno utječu na jedinstveno tržište na uniju u cijelini. Ovo dvije godine su dane za početak primjene, mislimo da je to realno, a skraćivanje na jednu godinu, pa jedna godina je gotovo ništa vrijeme poprilično letite, s tim u vezi pozivam na oprez. Kada je riječ o zaštiti podataka, zadovoljni smo što možemo utvrditi da se ona uvela na način kako je predložena od komisije. To je stavi izvjestitelja, izvjestitelja iz Sijene. Mislim da je to vrlo dobro, te to pozdravljamo. Dobro je da se bavimo o tome da ova direktiva, ova direktiva precizna, da ona učinkovita, da je jasna i drago mi što mogu na tom pitanju raditi sa izvjestiteljima i drugim zastupnicima o poboljšanju ove direktive u suzbijanju pranja novca. želim vidjeti, želim još nešto istaknuti s tim u vezi. Govorilo se o izuzećima za neke usluge i djelatnosti. Mm, to se ne tiče međunarodnih standarda, ali želimo imati jasnu direktivu koja će se baviti obavezama pojedinaca. A to mora biti sve u skladu sa procenama rizika. Ali tome postoji čitav niz razina odgovornosti ali jasna izuzeća od primjene bi za nas bila moguća tek u izuzetnim slučajevima. Dakle, u tom smislu se treba obaviti još posla u vezi s nekim djelatnostima, te bismo po tom pitanju trebali biti oprezni. Drago će nam biti utvrditi koji bi to sektori mogli biti, te bismo rado utvrdili na sektore koji su niskorizični. Čuli smo i pitanje važnosti ovo resursa, odnosno osoblja u radnim skupina za financijske aktivnosti. Od direktiva će dati pravne temelje za neka pitanja kao što su suradnja u pravnim stvarima i zato je tu referenca na Europol, ali to ne znači da ga trebamo smetnuti suma ili pak ne koristiti njegove resurse. Podržavam ono što je rekao gospodin Krkop po potrebi proporcionalnosti kako ovo ne bi bio dodatni teret e, za potrošače i tvrtke. U propisima jasno stoji da se oni primjenjuju proporcionalno. To su posebne odredbe koje se tiču malih i srednjih poduzeća, ali rado ćemo to i dalje poboljšati. Vidim da sam ja se odužio, nadam se da ćete imati razumijevanja za to. Hvala vam. Rasprava je otvorena za druge zastupnike koji se žele javiti za riječ. Tu je gospođa Gomez Luling. Prva riječ ima gospođa Gomez. Hvala lijepo. Surađivala sam sa portugalskim tužiteljima u slučajevima korupcije u prodaji njemačkih podmornica Portugalu. I u tome procesu smo naravno istraživali i banke koje su bile uključene u to. I kada smo pogledali tu cijelu mrežu, postalo mi je jasno da je sustav kao takav upravo smišljen, savršen za korupciju. Savršen je za pranje novca. Dakle, ova direktiva je apsolutno nužna i upravo zato se u potpunosti slažem s time da moramo imati javni registar za tvrtke i za trastove dakle javne registre stvarnih vlasnika zato što sustav je upravo osmišljen kako bi ga se lijepo dalo iskoristiti za e, spremanje novca u tuđe džepove za izbjegavanje poreza i korupciju što se tiče politički eksponiranih osoba, naravno građan, e, gradonačelnici, a e, ja sam jednom bila gradonačelnica, moraju biti uključeni u to. Jer oni, ma kako pošteni mogli biti, imaju jako puno prilika za korupciju i zato moraju biti uključeni u sve takve popise. Također, Mislim da treba uzeti u obzir činjenicu da instance za nadzor, kao što su središnje banke, ne mogu na svojim odborima imati ljude koji, imaju, koji su u sukobu interesa sa bankama koje bi kao trebale nadzirati. To je recimo bio slučaj u Portugalu. Čovjek bi rekao da smo primjerice sada poboljšali, e, poboljšali e, svoj nadzor banaka, mislim, ali moram vam reći da smo mi poznati kao praonica pod navodnicima, što je sa dobrim razlogom. Međutim, nemojte zaboraviti da moja zemlja također je zemlja u kojoj od 20 tvrtke koje su izlistane na burzi, 19 nemaju navedenu e, navedenu tvrtku majku u Portugalu. 16 ih je u Nizozemskoj, dvije u Švicarskoj, jedna na Kajmanskom otočju. Dakle, samo jedna ima svoje sjedište u Portugalu, upravo zato što to im takvo nešto omogućuje ne samo da plaćaju manje poreze, nego i da vrlo lako skrivaju e, sav onaj prihod kojim dolazi iz Angole, Mozambika, Kina ili bilo gdje. I naravno, Portugalci nisu izmislili taj sistem, to je nešto što svi rade. Dakle, čovjek bi očekivao da uz, kad imamo sad, kad imamo trojku, E, imamo manje izbjegavanja e, poreza. Međutim, to uopće nije tako. Znate i sami da u 2012. i u sadašnjem proračunu imamo još jednu, još jednu amnestiju e, za utaju poreza, a onda imamo još i one slučaj sa Švicarskoj u, kojem, u kojoj je pronađeno više od 4 milijarde novca iz portugalskih firmi a oni su na kraju morali platiti samo 7,5% toga poreza kojega su spremili u Švicarsku, nisu ga morali vratiti u svoju državu i niko ih ništa nije pitao o izvoru tog novca. Dakle, evo, to je ono što se događa uz postojeću trojku, zato se ja pitam što komisija sad tu radi, zato što komisija je također jedan od članova te trojke. Dakle, E, postoji izvjesna kontradikcija između onoga što se događa, što bi trebalo se događati kroz direktivu i ono što, se zapravo događa u stvarnosti, u praksi. I na kraju bih htjela reći da nije dovoljno imati strože zakone. E, e, suradnja s Europolom i sa Interpolom je ključna, odnosno bi trebala biti. Trebamo osigurati da naše vlasti osiguraju sredstva za tijela javna istražna tijela kako bi naprosto uspjevala biti e, držati korak s kriminalcima što trenutno nije slučaj. I također treba nam bolja suradnja između sudaca i tužitelja unutar Europske unije. Kao što sam već spomenula one primjer, primjer prodaje njemačkih podmornica u moju zemlju, Javni tužitelji su godinama čekali da bi dobili dokumentaciju iz Njemačke. Hvala ljepa. Hvala gospođo Komis. Sada gospođa Luling, izvolite. Hvala. Ja ću govoriti kao zastupnica Odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Kao što često čini i naša predsjednica. Dakle, to sasvim uobičajeno. Nakon što sam saslušala predstavnika komisije, htjela bih reći da evo jednom imam dojam da je komisija imala razumniji pristup u svom inicijalnom prijedlogu nego što je to sada slučaj, e, nego što sada imamo pred sobom. I zato bih htjela reći predstavniku komisije kada je riječ o načelu opreza i proporcionalnosti da pozdravljam e, taj stav. E, isto tako sam sa zanimanjem slušala ono što je rekla kolegica Sargentini vezano uz registar. Rekla je da treba zaštititi prava građana, da građani moraju imati mogućnost da se raspitaju, da dođu do informacije, da isto vrijedi za nevladine udruge i novinare. Moram reći da se kao građanka ipak ne osjećam zaštićenom, zaštićenom kada postoji takav registar koji traži podatke o mojoj imovini i ako je takav registar otvoren za javnost, za nevladine udruge, za nepoštene novinare ili one čije namjere nisu najpoštenije. Isto tako shvaćam da e, želimo spriječiti one koji prodaju podatke. Ali što se tiče vašeg prijedloga u vezi s ovim registrom, mislim da u tom slučaju više nitko neće plaćati za podatke jer će naprosto podaci biti javno dostupni. Mislim da ipak moramo poštivati privatnost, pravo na privatnost naših građana i e, s obzirom na izneseni prijedlog, ako želimo imati takav registar, on mora biti dostupan nadležnim tijelima. Ali ne bilo kome, zašto bi moj susjed trebao znati e, koja je moja imovina, koliko toga posjedujem i tako dalje. Mislim da je to uistinu korak koji ide predaleko i mislim da je to malo smiješno od strane zelenih koji su inače vrlo aktivni e, kada je riječ o zaštiti prava građana a ovdje očito žele e, nas eksponirati. Mislim da to nije potrebno i smatram da bi trebalo ostati u okvirima onoga što je razmjerno e, svrsi koja se želi postići. No, uvjerena sam da će izvjestitelji također e, iznijeti svoje komentare. Hvala kolegice Luling. Sada ponovno dajem riječ izvjestiteljima odnosno su izvjestiteljima ovaj puta ću biti stroga, molim vas da iznesete svoje komentare vrlo kratko. Najprije kolega Karins, onda kolegica Sargentini. Hvala vam lijepa. Hvala vam na svim e, komentarima. I e, želim čekam vidjeti i amandmane koji će na kratak e, način sažeti sve ovo što smo danas predložili. Pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su se odnosila na kaznena djela povezana s porezima. Ukratko, ako netko misli da nam treba bolja definicija, ja bih vrlo rado čuo kako bi izgledala ta bolja definicija. Drugo pitanje što se tiče Europola, mislim da je to zapravo referencija na članak 54, ako je tome stvarno tako, onda mislim da je to pitanje pravnih temelja. A to je pak nešto što nije e, izbačeno tek tako, nego zbog izvisnih pravnih razloga, ali ako to treba ponovno razmotriti, onda, ako smatrate da treba ponovno razmotriti, onda bi tako i trebalo biti. Što se tiče stvarnih vlasnika, ocjene rizika, i zaštite podataka, vidim da se rasprava zapravo najviše kreće oko stalnog vlasništva, a ne oko činjenice da nam treba i treba li nam takav e, e, registar. Svi govore o tome da bismo trebali imati registar i da bi on trebao biti otvoren. dakle, radi se ovdje ipak o zaštiti podataka i o količini privatnih podataka koje će biti zaštićeni. I mislim da bismo svi trebali ovo pitanje E, doživjeti ne baš toliko emotivno, nego u smislu njegovih dugoročnih učinaka. Ono što nama u Europi trebaju jesu ulaganja i nova radna mjesta i svi oni koji imaju novac za ulaganje također mogu i odabrati gdje i kako će taj novac uložiti. Dakle, ako, će, ako mislite, na, jedno je ulagati i stvarati nova radna mjesta, a drugo je na burzi kupiti dionice neke velike tvrtke, Siemensa ili neke velike američke tvrtke i nadati se da ćete na taj način povećati svoju dobit. Imate onda i treću opciju, a to je da kupite recimo zlato ili slike ili nešto takvo i da ih držite u negdje u nekakvom skladištu i onda čekate da im vrijednost poraste. Dakle, ako ćemo ako ćemo objelodaniti e, ono što se ulaže u tvrtke, onda ćemo tako dati signal e, tvrtkama nemojte ulagati, uložite novac na neko drugo mjesto gdje će biti na sigurnom. I mislim da je to nešto što treba ozbiljno razmotriti u ovoj e, žučnoj raspravi za sprječavanje pranja novca. Otići ćemo tako daleko da ćemo na kraju e, naštetiti mnogima koji imaju srednje, srednje prihode i čiji će sada e, podaci biti dostupni njihovim susjedima ili, ili medijima. Mislim da to nikome nije bila namjera. Međutim, problem je u tome da ako okrenete takvo nešto, ako bacite takvu mrežu, ulovit ćete ne samo onu ribu koju ste htjeli, nego i, nešto, i, i neke koje niste htjeli uloviti. Dakle, mislim da o tome treba još dobro razmisliti prije konačne odluke. Ali e, veselim se sljedećoj raspravi, na daljnjim raspravama sa izvjestiteljima iz Sjene i e, amandmanima. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Sargentini. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Vidim da nam je kolegica otišla, ali ja imam odgovor na njezino pitanje o definiciji e, kaznenog dijela u poreza. Nažalost, ne možemo u ovom prijedlogu imati definiciju takvog kaznena djela, zato nam je potrebna dodatna drugačija pravna osnova, jer bankarske institucije su podložene nacionalnim definicijama ovakvog kaznenog djela. Međutim, po mojem mišljenju mislim da ćemo na kraju imati automatsku razmjenu informacije između institucija i to će biti dobar način e, da se borimo protiv, e, protiv ovakvih kaznenih djela. E, sada što se tiče registara i objave registara e, stvarnih vlasnika, o čemu smo pričali, to može pomoći u suzbijanju i izbjegavanju plaćanja e, poreza i zato mislim da bi takvi registri morali biti javni. Bilo je pitanje zašto više nemamo onaj e, stavak o suradnji s Europolom. Mi smatramo da je uloga Europola ključna u sastavljanju ocjene rizika. Međutim, Europol kao takav, odnosno njegov mandat je ono o čemu smo već puno raspravljali na ovome odboru. Ne možete banku ili kazino zatražiti da vam da Europolu naprosto preda podatke o pojedincima protiv kojih se ne vodi nikakva istraga. Dakle, jedinica za financijsko izvještavanje jest unutar Europola, međutim tu se ne radi o istim stvarima i želimo dobru suradnju između svih takvih jedinica unutar Europe, zato što neki su podližni kaznenom, a neki e, građanskim, građanskim zakonima. Tako da Što znači da je pred Europolom zapravo jako težak zadatak, jer oni nastupaju tek nakon što je policija e, i tužiteljstvo su obavili svoj posao. I zadnje što sam htjela spomenuti jesu popisi politički eksponiranih osoba. Europska komisija smatra da naš prijedlog ovaj ovom popisu je iscrpan i meni je to potpuno jasno, e, da traži puno resursa i to mi je potpuno jasno. Međutim, Imamo komercijalne tvrtke koje sada o vlastitom trošku provode ocjene rizika i mislim da tako nešto ne drži vodu. E, u odgovor gospođi Luling, naši su predsjedateljici danas, mislim da ste možda pobrkali registre i ove popise političara u ovome što ste malo prije rekli. Hvala. Hvala lijepa. Možemo znači zaključiti raspravu o prvom nacrtu izvještaja. Dolazimo do sljedećega. Dakle, to je nacrt e, uredbe o informacijama koje prate prijenose sredstava. E, izvjestitelji su gospođa Kleva Kekuš i gospodin Kirkhope. Dajem riječ prvo riječ gospođi e, Klevi Kekuš. Dopustite mi da vam nekoliko minuta prvo kažem nešto o takozvanom mlađem bratu ove direktive, to je uredba o prijenosu sredstava. Uh, u našem izvještaju smo se približili i uh, uh, nadležnostima ekona, to ću ja govoriti, a moj kolega će govoriti o drugom dijelu. Dakle, cilj u oba ova dokumenta je manje više isti. Moramo imati transparentnost kod prijenosa sredstava bilo kojeg, koje vrste i prekograničnog i domaćeg kako bi tijela mogla lakše pratiti kriminalce teroriste. Dakle, ovo je blisko povezano sa promjenama u međunarodnim standardima. Prijedlozi komisije nastoje poboljšati prijenose sredstava i na isti način istovremeno osigurati da okvir se i dalje drži međunarodnih standarda, standarda FATEFA. Vjerujem da su ovi, ove dopune dobro sastavljene i da su u skladu sa izmjenama u međunarodnim standardima. Jedan od glavnih uvjeta koji je uveden u ovoj novoj reviziji jest da i informacija o uplatitelju i o primatelju su sada obje potrebne i e, da se također bilježe čuvaju. Također odgovorna tijela sada moraju dobiti e, sve potrebne podatke. Druga važna promjena je u e, pomaku prema pristupu koji se temelje na riziku. Ja to podržavam, ali moram razjasniti neke stvari. E, drago mi je da vidimo da smo imali raspravu o europskoj dimenziji ovoga pristupa i da se to vidi i u direktivi i na sastancima vijeća. Međutim, ne možemo naprosto imati nepotpune informacije kao jedini temelj za sumnju. Umjesto toga trebali bismo jamčiti jedan dobar učinkovit pristup e, na temelju procjene rizika kako bi banke mogle identificirati koji su to sumnjivi transferi i onda djelovati u skladu s time. To je također bitno i u kontekstu prijenosa sredstava unutar Europske unije. Jer temelj, u temelju funkcioniranja jedinstvenog tržišta e, trebaju nam e, manje detaljne informacije. Također sam htjela reći, odnosno razjasniti tu ulogu između posrednika e, pružatelja usluga. E, važno je e, ojačati tu ulogu, međutim mislim da razlika između sadašnjih pružatelja usluga i posrednika ipak postoji i da je moramo prepoznati. Zato u našem izvještaju mi zastupamo ideju da ti posrednici moraju biti u stanju provjeriti koje su to informacije koje nam nedostaju i onda imati odgovarajuće strategije koje će tu pokrenuti. Ali to ne znači da njihova uloga i obveza mora biti identična onima e, izvornih banka, izvornih banaka. I na kraju komisija je po mojem mišljenju jako dobro obavila posao u smislu ograničenja, ojačanja e, e, popisa sankcija što se tiče praćenja i, izvršenja tih sankcija, pogotovo za pružatelje usluga izvan Europske unije. Također bih voljela da u nadolazećim godinama komisija nam e, izda neki izvještaj o tome kako to izgleda u praksi. Također moramo ojačati suradnju sa nacionalnim e, vlastima izvan e, Europske unije koje se bave istragama i sankcioniranjem. Također tu ima još manevarskog prostora kako bi se to na dobar način uskladilo sa tekstovima, koji, drugim tekstovima koji se odnose na financijske usluge. Primjerice uloge Europske, Europskog tijela za banke i slično. I mislim da na ovaj popis treba dodati, dodati također i sankcije iz područja e, borbe protiv pranja novca. E, jasno je da bi moglo doći do velike štete ako financijski sustavi ne budu dovoljno zaštićeni od e, djelovanja kriminalaca i terorista. I uvjerena sam kako moramo uključiti i prilagoditi i naš europski okvir tome. Pogotovo u doba krize moramo se pobrinuti da kaznene aktivnosti ne pogoršaju naše postojeće probleme ili da ne predstavljaju dodatnu prijetnju solidarnosti u Europi i e, naporima da se postigne oporavak. Ponovno bih htjela zahvaliti su izvjestitelju gospodinu Kirkhopu na njegovom e, trudu i e, veselim se suradnji u pisanju amandmana sljedeći tjedan. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Kleva i sada, a sada gospodin Kirkhop. Hvala. Nastojat ću se, e, odnosno ne ponavljati što je već rekla moja kolegica, jer veći dio toga je sasvim u redu i na tome smo zajedno zapravo radili. Samo bih još htio neke stvari naglasiti od strane, dakle, Libea. Što se mene tiče, ja sam jako puno u svojoj karijeri se bavio zakonodavstvom na temu pranja novca, kaznenih dijela, korupcije i to što u Europskom parlamentu, ali što i na poziciji ministra u Ujedinjenoj kraljevini. I već godinama i klijenti i tvrtke nailaze na poteškoće kada pokušavaju primijeniti zakonodavstvo. I zato kao što sam malo prije već spomenuo, mislim da naš pristup treba ići u smjeru da se stvori jedan proporcionalan i učinkovit put pre, u borbi protiv, protiv e, pranja novca, a ne da stvaramo još dodatno opterećenje za sve strane. E, snažno podupiremo ovaj pristup koji se temelji na analizi rizika, i e, također sam čuo komentare gospođe Sargentini. Mislim da takav pristup uzima u obzir e, rizike u svim sektorima. Naglašavam to u svim sektorima zato što imamo mnoge sektore u kojima imamo e, vrlo nizak stupanj rizika i mislim da je to nešto što ovi prijedlozi moraju omogućiti. Pozdravljam mogućnost da, se, da pokušamo zajedno stvoriti neku vrstu čvrstog snažnog odgovora e, da bismo uspjeli e, vratiti milijarde eura koje organizirani kriminal zapravo otima e, poreznim obveznicima. Moramo također Znači da pranje novca e, zapravo potiče najgoru vrstu kriminaliteta. Već smo spominjali trgovanje ljudima, terorizam, trgovanje drogom i naravno trgovanje oružjem najbolji način da se, e, da se spriječi kriminalce i teroriste je da im se odreže e, dotok novca preko diljem našeg kontinenta. Mogućnost da slijedimo, pratimo novac preko, granice, preko granica osigurat će, smanjit će prostor e, djelovanja kriminalaca. Također moramo funkcionirati, raditi zajedno sa našim partnerima kroz sadašnje i buduće ugovore o trgovini jer e, naši partneri diljem svijeta bi trebali nastaviti ulagati u Europu kako bi omogućili napredak jedinstvenom zajedničkom tržištu, moramo zato imati pravi pravni alat kako bismo omogućili e, kazneni progon ovakvih i financijskih e, kaznenih dijela. Neću sad ulaziti u kibernetički kriminalitet, ali samo ću spomenuti da je, da je on da je on radi, da je nam je on stvara strahovito velik trošak. E, teroristi ne poznaju granice i čini se da veći dio Europske unije ima dobro zakonodavstvo, odbora razne i sankcije, međutim zašto onda e, često ti sustavi ne funkcioniraju i kako možemo poboljšati tu situaciju? Mislim da usklađivanjem ove uredbe sa pravilima FTFA FATF-a e možemo nekako poboljšati situaciju. Ukratko, e, trebamo poraditi na, e, na propisima iz članka 4, iz članka 6, iz članka 8, zatim obveze o posrednicima, o pružateljima usluga i propisima iz članka 22. Na taj način ćemo spriječiti nepotrebne troškove, na, bilo na naše tvrtke, tvrtkama ili pojedincima. A to, to će se dogoditi ako naš, naše zakonodavstvo ne bude uspješno. Što se tiče zaštite podataka, to je nešto što je također važno. Ojačali smo prijedlog komisije, treba nam još dodatnih zaštite, zaštita za ove osjetljive podatke i također treba uzeti u obzir da se ova uredba odnosi na sprečavanje e, pranja novca. Dakle, Logično je da neki ljudi moraju imati pristupa podacima i tako mora na kraju biti, ali moramo imati također i relevantne metode zaštite i ne smijemo se naći u situaciji da se netko ne može držati e, e, pravila samo zbog određenog troška koji to e, donosi. E, Radim se suradnji sa izvjestiteljima iz Sjene i sa svojom kolegicom i siguran sam da ćemo na kraju doći do dobrog, e, razumnog rješenja koje neće ponavljati naše prošle greške iz prošlosti. Hvala. Hvala gospodine Kirkop. Sada prelazimo na izvjestitelje u Sjeni. Dajem riječ kolegi Nitrasu, izvjestitelju u Sjeni iz odbora Ekon u ime Europske pučke stranke i evo tu je. Izvolite. da mówił w e, moim narodowym Hvala i dopustite mi da govorim na svom materinjem jeziku. Co do tego projektu, e, Općenito nemam nikakvih problema što se tiče prijedloga komisije. Smatram da nam trebaju uniformni propisi i da nam je potrebna uredba. A to je zato što problemi sa pranjem novca u zajedničkom ekonomskom prostoru ima svoje karakteristike i zato nam trebaju i uniformni postupci. To je činjenica. U svrhu prevencije mogu razumjeti da ljudi nevoljko žele da se pohranjuju informacije samo zbog toga, međutim ponekad sredstva opravdavaju cilj i svijet se vrlo brzo mijenja, a tu su i suvremene tehnologije koje pomažu i kriminalnim organizacijama u njihovom radu i mislim da mi možemo koristiti tehnologiju kako bismo lakše ušli u trag kriminalcima. Htio bih predložiti nekoliko amandmana. Prije svega smatram da trebamo biti dosljedni u ovoj uredbi. Ona mora biti dosljedna i u skladu sa nekim drugim tekstovima kao što je direktiva o platnim uslugama. Osim tehničkih pitanja, smatram da bismo vrlo jasno trebali definirati što je to prijenos financijskih sredstava, jer zapravo još uvijek nemamo definiciju tog pojma, ili primjerice nalog za izravno skidanje s računa, je li to prijenos sredstava u skladu sa definicijom iz ove uredbe, jer to se definira kao transakcija koju inicira platitelj, uplatitelj. Htio bih se osvrnuti također na prostor eh, jedinstvenog eh, plaćanja na razini Europske unije. Mislim da to olakšava naš rad, ali smatram da bismo trebali pojednostavniti neke informacije i također što se tiče članka petog stavka prvog tu bih htio iskazati neke sumnje. Mislim da bismo se mogli našli u situaciji da će bankama biti teže pratiti financijske, sumnjive financijske transakcije, e, dakle sumnjive u smislu pranja novca. Dakle, ima nekih problematičnih područja. E, s jedne strane je lakše na ovaj način transferirati novac unutar Europske unije, no s druge strane je mnogo veći rizik kada je riječ o pranju novca. Dakle, možda bismo trebali e, predložiti amandman na članak 4.1 i 4.2 i nadopuniti to informacijama o ili podacima o e, onome koji daje nalog za izvršenje neke transakcije. Imam još i određene zadrške. E, naime, u razgovoru sa bankarima sam saznao da i oni smatraju da nam treba više rasprava. Neke stvari koje smo mi definirali zapravo otežavaju e, poslovanje bankama. Ne znam treba li uistinu sve transakcije staviti u isti koš, dakle čak i one ispod čiji je iznos manji od 1000 eura. Ne znam koja je točno definicija, dakle nisam siguran je li definicija posrednika malo preširoka, ono što od njih tražimo jest da provjere autentičnost informacija. Međutim, čini mi se da je to preveliki teret za njih jer oni ne raspolažu istom vrstom podataka kao i agencija, platna agencija i nemaju sve detalje o dakle, onome koji daje nalog za izvršenje transakcije. I moj posljednji komentar, dakle, odnosi se na sankcije. Čuli smo da to može biti najviše od 10% e, prometa na godišnjoj razini. Kad se definira sustav sankcija, onda moramo imati na umu načelo razmjernosti. 10% godišnjeg prometa moglo bi zapravo upropastiti neke manje banke. I smatram da trebamo uistinu dva put razmisliti prije nego što uvedemo takav prag. Dakle, prag mora biti razmjeran, ovih 10% mi se čini u istinu drastičnim rješenjem. Hvala. Izvjestitelj u sjeni odbora Libije, gospodin Melo, nije nazočan. E, a gospođa Boskut iz socijalista demokrata iz odbora Libe morala otići, Sofija Interbelt e, također nije ovdje iz liberala, tako da smo sada došli do zelenih Evo vidim gospodin Gigold želi nešto reći u ime odbora za ekonomske i monetarna pitanja. Umjesto kolege Tareša, Izvolite, hvala. Mi ćemo predložiti nekoliko amandmana. Uglavnom podržavamo ono što su kolege unijeli u izvješće, dakle kolege Kekuš i Kirkhop. U osnovnim crtama podržavamo njihove zamisli, međutim htjeli bismo istaknuti kada je riječ o području primjene i e, o jedinstvenom identifikatoru, dakle to se mora odnositi na uplatitelja i onome kojemu se plaćaju sredstva na jednak način, tako da se ne može e, skrivati identitet dakle iza nekakvih korporativnih struktura. Mi ćemo predložiti dodatne amandmane, no mislim da imamo dovoljno vremena i e, moći ćemo kasnije nešto više reći o detaljima. Kolegica Sargentini, hvala. I ja bih htjela čestitati izvjestiteljima na izvješću i posebno hvala kolegi Kirkhopu o vrlo e, detaljnoj formulaciji kada je riječ o zaštiti osobnih podataka. Znam da ste se htjeli pobrinuti da se podaci ne koriste u komercijalne svrhe, nego samo u vrlo ograničenim okolnostima. Ja ću vrlo detaljno analizirati i pokušati predložiti neka poboljšanja u odnosu na tijela za zaštitu podataka kako bi to sve skupa bilo u skladu sa e, prijedlozima koje sam ja iznijela u svom izvješću, no uistinu ja vam zahvaljujem što ste tako dobro odradili ovaj dio posla. Hvala. Euh, Euh, Hvala sada riječima kolega Strešek. Izvjestitelj u sjeni socijalista nije tu. Izvjestitelj u sjeni kluba zastupnika GUE. E, gospodin Klud nije tu. Komisija nam je već priopćila da nema namjeru uzeti riječ. Tako da još želim pitati ima li zastupnika koji žele uzeti riječ. Želi li netko uzeti riječ? Čini se da ne. U tom slučaju e, vam želim nešto reći vezano uz rokove za predlaganje amandmana. Rok je relativno kratak s obzirom na e, ambicije su izvjestitelja da se to glasa na odboru u ovom parlamentarnom sazivu. Oni su dobro proučili ovaj akt koji je prije devet mjeseci upućen u parlament, tako da su se zastupnici mogli s njime upoznati ako su bili zainteresirani i mislim da treba podsjetiti zastupnike da mm, čak i ako su već predložili amandmane u srpnju, e, čak i ako je to bio slučaj, njihovi su amandmani ukinuti zbog promjene u proceduri, tako da će morati ponovno predložiti amandmane i sve to za oba izvješća do 5. prosinca u 12 sati. Eto, nadam se da je sve jasno, nitko ne traži riječ. Hvala svima na prisutnosti i želim svima ugodnu večer. Hvala kolege. Zamolit ću kolege odbora Libe da ostanu u dvorani jer ćemo nastaviti sa e, sastankom redovnim sastankom odbora Libe. Dear colleague, let's continue. Kolege, možemo nastaviti s radom. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2012. godine, to je posljednja točka dnevnog reda na današnjem sastanku. Izvjestitelj je Louis Michel. Kolega Michel je predstavio nacrt izvješća 3. listopada. Imali smo javnu raspravu 5. studenog. Nakon toga smo, tamo smo imali predstavnike europskih institucija, Vijeća Europe i civilnog društva. A izvješće je dobilo 371 amandman, dakle toliko amandmana bilo na izvješće. Sada ćemo dati riječ izvjestitelju. Izvolite, kolega Mišel. Hvala. Hvala. Zahvaljujem predsjedateljici kao i kolegima koji su e, predložili amandmane na ovo izvješće. Činjenica da imamo tako velik broj amandmana, 371 amandman, zapravo je znak e, koliko su nam važne te teme, kao i pitanje zaštite temeljnih prava u Europskoj uniji. Htio bih naglasiti da trenutno čekamo prijevode amandmana, prijevod amandmana. Nažalost, e, trenutno imamo samo verziju na engleskom jeziku, no uskoro ćemo dobiti i prijevod. Ja sam već počeo analizirati amandmane i raditi na kompromisnim rješenjima to ću vam proslijediti u sljedećim danima. Što se tiče predloženih amandmana, htio bih skrenuti vašu pozornost na činjenicu da sam svim izvjestiteljima u Sjeni predložio oko 70 amandmana. Kao što se sjećate, ja sam morao smanjiti dijelove e, teksta zato što su parlamentarni tekstovi ograničeni u svojoj dužini Zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni dogovoreno da oni su potpišu te amandmane i dobio sam pozitivan e, očitovanje od socijalista, zelenih i GUE. Nisam još dobio očitovanje od ostalih izvjestitelja u Sjeni. U ovom skupu amandmana ja sam predložio e, neke amandmane koje se tiču LGBT osoba, to su, izvjestitelji potpisali kao i članovi međugrupe za LGBT osobe. Isto tako sam predložio niz amandmana o osobama s invaliditetom. Nadam se da će također dobiti vašu potporu. Neki ostali zastupnici su isto tako učinili i nadam se da ćemo doći do kompromisa na ovu temu i da ćemo dobiti potporu svih zastupnika u odboru. Isto tako očekujem i mišljenje odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Predloženi su amandmani kada je riječ o jednakosti pravu žena kao i o pravu djece. I tu e, bismo također mogli postići kompromisno rješenje e, sa klubovima zastupnika zajedno sa odborom za ženska prava. Isto tako ću predložiti kompromisna rješenja na sve paragrafe izvješća e, na koje su predloženi amandmani. U nekim slučajevima ću analizirati e, kod analize e, predloženih amandmana. Ne vidim da ima nekih problema i nadam se da ćemo dobiti potporu svih klubova. Dakle, to je primjerice slučaj kada je riječ o manjinama, romima, ksenofobiji, rasizmu, antisemitizmu, homofobiji, to je članak 18. između ostalih. E, tamo gdje je to moguće predložit ću kompromisna rješenja i nadam se da ću dobiti većinu glasova na odboru. Međutim, mislim da će biti problematično i teško zadovoljiti sve zastupnike. Ovo izvješće se temelji na radu e, i prijedlozima kolegice Vivian Reding i predsjednika Baroza kako bi se zamčila temeljna prava u Europskoj uniji. On se temelji na priznanju da mora postojati objektivni i neutralni instrument koji se ne bi temeljio na političkim razmatranjima i kako bismo se pobrinuli da Europska unija nema različita mjerila u odnosu na pojedine države članice. Neke zemlje su se našle na udaru kritika u tom smislu. E, to je osnova na kojoj bismo mogli raditi, no vidim da su kolegice matijoj Bauer i neki zastupnici Pučana, kao što su kolegica Zaborska, kolegica Ezaja, ne poznajem sve njih, no oni predlažu da se neke stvari izbrišu iz izvješća, primjerice paragraf sedmi i mislim to me uistinu šokiralo. Što se tiče obraćanja o stanju Unije e, predsjednika Baroza trinaest govora Vivian Reding o Europskoj uniji i vladavini prava. Dakle, to je bio citat. E, sa amandmanom, e, ovaj amandman žele se izbrisati imajući u vidu pisma ministara vanjskih poslova kojim se poziva da se donese novi mehanizam, a to su naprosto činjenične reference. Dakle, Riječ je o činjenicama, a e, predlaže se kroz amandmane da se to izbriše. Dakle, nadam se da se tu ne radi o tome da ne, prihvaćamo stvarnost, jer to su između ostaloga riječi e, Vivian Reding i predsjednika Baroza koji su iz stranke Pučana. Isto tako se predlaže brisanje paragrafa o suradnji s Vijećem Europe kao i novog mehanizma za zaštitu temeljnih prava. Svi paragrafi 4 i 5 o istim temama, zatim paragraf 6 o dijalogu sa državama članicama, 7 o mogućim amandmanima ugovorima, 8 o priznavanju kršenja temeljnih prava u Europi, 9 o javnom redu, poredku i prosvjedima, deseti o e, tajnim zatvorima cije u e- Europi, zatim e, o LGBT osobama, 15. i 16. o Romima i izbjeglicama, isto tako da se oslabi 18. o rasizmu i ksenofobiji, 21. o transparentnosti, 22. o slobodi kretanja, 23. o pravosuđu, 24. o tablici praćenja indikatora. Dakle, pitanje je kakva je to politička filozofija i stajalište e, pučana o temeljnim pravima. To zapravo izaziva našu zabrinutost, no pitam se kako doći do kompromisnih rješenja kada imamo tako radikalna protivljenja e, predloženom tekstu. Dakle, ako su to službeni stavovi, mislim da nećemo uspjeti doći do kompromisnih rješenja kada je riječ o tekstu ovih paragrafa koje sam spomenuo. Ja nisam spreman otići korak unazad kada je riječ o ovim prijedlozima. Naravno, ja sam spreman dati sve od sebe, ne, nemam ništa protiv toga, ali čini mi se da ćemo teško doći do zajedničkog rješenja. Ja sam naravno tu, moja vrata su otvorena, ja sam spreman raditi na kompromisnim rješenjima, ali mislim da će to biti teško jer ne predstavlja mi problem e, amandmani primjerice kolegice Makove i nekih drugih zastupnika Pučana ili pak amandmani zelenih Mislim da će kompromisna rješenja mm, biti u skladu sa, sa raspravom. Eto, to bi bilo sve od mene. Hvala. Imam e, kolegicu Jaruka koja je stražila riječ. Hvala. Ja bih htjela čestitati e, kolegi na uloženom trudu. Shvaćam da nije bilo lako ja sam isto tako svjesna činjenice da su se pojavila neka pitanja o kojima je parlament raspravljao u posljednjih godina u izvješćima o temeljnim pravima, no mislim da ste uspjeli pokazati da postoje različiti trendovi. Prema tome, kada je riječ o vašim sedam paragrafa smatram da je iznimno važno da naš rad i institucionalna rasprava i dijalog budu mnogo učinkovitiji, naravno na dobrobit građana. Istovremeno, nakon što sam u posljednjih nekoliko mjeseci pratila rad parlamenta i neke dokumente komisije na temelju studija koje su naručile e, neke agencije, a odradile ih neke druge agencije. Dakle, e, uoči izbora čini mi se da e, su zapravo neke stranke uzele sebi za pravo da uzmu ljudska prava kao nešto što je njihova njihova domena i zato smatram da je bitno da mi u izvješću budemo nepristrani i da se ne bavimo ovim pitanjima na politički način. I zato smatram da parlament u svom radu na ovoj temi, da je to vrlo važno posebno ove godine uoči izbora i bitno je da ne iznevjerimo birače kada je riječ o zaštiti temeljnih prava, a naravno u trenutku kada Europom vlada kriza gospodarska kriza. Isto tako vidim da ste posvetili čitav paragraf onima koji su u najvećem siromaštvu u Europi i onima koji se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom. Ne govorim samo o Romima, nego i o drugima koji žive u sličnim životnim uvjetima kao i Romi. Dakle, e, mislim da možda mm, opseg izvješća ne omogućuje da u tekst ugradimo i neke ekonomske argumente, no drago mi je što ste rekli da nam treba mnogo E, jače, snažnije djelovanje e, od strane država članica, ali isto tako i komisije. I smatram da su ovo možda e, da je ovo možda jedna mogućnost da kroz ovo izvješće istaknemo, istaknemo činjenicu da da vidimo kako se koristi novac Europske unije i da se taj novac koristi u onim područjima koja su najviše pogođena siromaštvom. To je bitno e, i mislim da se ta sredstva moraju koristiti na najprimjereniji način i da se uključe oni e, siromašni građani e, koji su upravo u središtu tih razvojnih programa Europske unije na teritoriju Europske unije. Bitno je da se taj fenomen poveže sa činjenicom da rasizam, antisemitizam, homofobija i ksenofobija kao pojave su problemi koje treba riješiti, a isto vrijedi i e, za neke neka neprijateljska raspoloženja prema doseljenicima. Mislim da je vrlo bitno da izvršimo pritisak na komisiju, a i na vijeće, kako bismo bili sigurni da se primjenjuje načelo solidarnosti i da se temeljna prava štite na pravi način i da su stavljena u pravi kontekst u predstojećim ekonomskim i političkim raspravama. Isto tako što se tiče onog dijela koji se odnosi na zabranu segregacije e, romske djece u školama, taj bio tekst je bitan, komisija mora shvatiti koliko je bitno njihovo predstojeće izvješće e, kojim će se utvrditi stanje jer proteklih devet godina, kako kažu studije i e, kako pokazuje situacija na terenu, e, vidimo da segregacija romske djece u školama e, zapravo nije razrešena na pozitivan način i zato smatram da je iznimno važno da se jasno kaže što očekujemo, koja su naša očekivanja od komisije u tom smislu. Hvala kolegice Jaroka. E, rečeno mi je da kolega Kirhop mora uskoro otići, pa ću sada predati njemu riječ. Izvolite. Um, Hvala vam. Žao što ono što moram reći nije jako pozitivno, ali gospodin Mišel će zasigurno shvatiti naše stajalište, ono stajalište našeg klupa. Ovaj tekst imamo na engleskom jeziku, na tome sam zahvalan, mogao sam dobro, dobro proći kroz njega. Žao mi što imam negativno stajalište o izvješću. Europski parlament često se ponaša kao sudac, kao porota, određuje o tome koja je zemlja članica prekršila temeljna prava. Ovaj, mi kao klub nismo podnijeli amandmane ne zato što mislimo da je izvješće saršeno, sasvim suprotno bojim se. Pokušali smo podnijeti amandman da se odbije u cijelosti ovo izvješće, ali budući da je riječ o izvješću na vlastitu inicijativu, to nije bilo moguće. Nažalost, posebno me smetaju neki dijelovi izvješća. Bandman 1.09 govori da bi se trebao uspostaviti novi mehan, kopehaški mehanizam, s tim se ne mogu složiti. 1.3.9 govori o proceduri zamrzavanja u kojem zemlje članice mogu tražiti neprimjenu određenih zakonskih propisa, po meni to krši neka prava. Pitam se je li ovo uopće moguće pravno, 1.3.3, mislim da se, da se parlament ne može uplitati u odluke zemalja e, članica kada je riječ o služenju vojnog e, roka. Nije na nama da ih, da im, da ih prosuđujemo. Bojim se da ovo izvješće postalo kao neka vrsta odlagališta za određena pitanja, zabrinutosti pojedinačnih zastupnika. Nije im mjesto u izvješću ove vrste. Ovo se tiče pitanja Cipra, Turske, kao zatim prava na reproduktivno zdravlje. Mislim da tome nije mjesto u ovom izvješću. Mislim da nije uputno koristiti izvješće na vlastitu inicijativu na ovaj način trebali bismo raspravljati o pravima, ali način na koji se ovo koristi, odnosno na koji se zloupotrijebilo, to je za, žaljenje. Evo su moje konačne riječi danas, žao mi što riječi, ispričavam se gospodinu Mišelu koji je zbilja vrlo vješt u izradi nacrta izvješća. Žao mi što mu moram reći da ECR neće podržati ovo izvješće. Hvala vam. Dakle, Hvala vam, kolegica Ždanoka. Yes. Uh, I was announced I, I hope Nadam se da će gospodin Kirkop saslušati naše mišljenje poštujemo pravo na izražavanje i na imanje mišljenja. Ali ako želite biti dosljedni, onda morate odbiti sva izvješća i sva izvješća koja izrađujemo, na koje se tiču zemalja članica, izvješća kojima glasujemo u Strasboru, Ako nas želite učiti o tome kako bi se svijet trebao ponašati, onda vi morate biti savršeni. Međutim, ni mi nismo savršeni. I to pokazujemo te to pokušavamo popraviti. Tražili smo više puta izvješć, pojedinačna izvješća o zemljama članicama kad je riječ o ljudskim pravima u Europskoj uniji. I zadovoljna sam da smo konačno dobili podršku ovom pristupu, iako doduše ne od ECR-a, ako sam dobro razumjela. Govorim u ime kolegice Lunaček, izvjestiteljice iz Sjene koja ne može nazočiti današnjem sastanku. Ona, Ruj Tavareš i ja, mi smo podnijeli niz amandmana na izvješće gospodina Mišela kojem izražavamo zahvalnost gospodinu Mišelu na izradi ovog teksta koji podržavamo, međutim, žao nam je što nismo uspjeli danas porazgovarati o prijedlozima kompromisa. Međutim, nadam se da ćemo dalje nastaviti rad na ovom izvješću. Sada ću reći nekoliko riječi o vrsti amandmana koje smo podnijeli. To je članak 3. Vjerujemo da se mora iskoristiti potencijal osnivačkih ugovora te surađivati sa vijećem Europe, usvojiti Europsku konvenciju Međutim, želimo tablične preglede situacije u zemljama članicama. To je naš amandman koji predlažemo novi stavak, novu točku stavka 3. Želimo preporuke za zemlje članice kada je riječ o temeljnim pravima. Vijeće bi trebalo izmijeniti te preporuke u skladu sa prijedlozima Europske komisije kada je riječ o kršenju temeljnih sloboda. To jedan od naših amandmana. Te kao točku u stavku 3 želimo mehanizam nadzora provedbe sličan onome OECD-a. Kada je riječ o stavku četiri, koji govori o novom mehanizmu koji je predviđen u prethodnom stavku, a tiče se zaštiti promicanju temeljnih prava i nalaze se u članku 2 osnivačkih ugovora. Htjeli bismo tome pridodati neku viziju o tome kako bi taj mehanizam trebao raditi, znači potreban horizontalni pristup uz određene prioritete i hitnoće sa političke razine. Treba voditi računa o svim europskim politikama. Također želimo dodati rečenicu u točki F. želimo preciznije odrediti ovu postupak smrzavanja, zamrzavanja. Također smo Također smo predvidjeli praćenje primjene. Predlažemo novi stavak 6a. Novi stavak 15a. kad je riječ o mladima koji se osuđuju i upućuju na služenje zatvorske kazne zbog priziva savjesti, kada je riječ o služenju vojnog roka. Mislimo da se to mora spomenuti. Tu je problem osoba bez državljanstva. To je problem u mojoj zemlji, u Latviji, u Estoniji, te ponavljamo elemente prethodnih izvješća. Dakle, riječ je o stanovnicima trećih zemalja koji trajno borave u Europskoj uniji, trebali bi moći glasovati na lokalnim i europskim izborima. Novi stavak 22a te novi stavak 24. članka govori o dostupnosti pravosuđa, odnosno pristupu pravnoj pomoći. Tekst ja pred vama. Hvala vam. Radujem se budućoj suradnji i primjeni naših prijedloga u izradi kompromisnih amandmana ili izdvojeno. Još jednom Sretno gospodine Mišel u vašem budućem radu. Hvala vam, kolegica Gönc. Hvala vam, žao mi što je gospodin Kirkop e, otišao. Moje mišljenje se razlikuje od njegovog kada je riječ o ovom izvješću, ali uvjeren sam da ćemo nastaviti raspravu tijekom izrade kompromisnih amandmana koji se tiču ovog izvješća. Više puta smo razgovarali da smo ovdje u institucijama dobri kada se govori o zaštiti financijskih i gospodarskih propisa, ali smo daleko slabiji kada se govori o temeljnim vrijednostima. Ono što cijenim u ovom izvješću je što Louis Michel pokušava nastaviti s inicijativom koja je započeta u izvješću Tavareš. Te imamo i svojvrsno obećanje komisije da će izdati komunikaciju o ovoj temi. A riječ je o razvoju načina i metoda za zaštitu naših temeljnih prava, kao što su demokracija, vladavina prava, temeljna prava koja su ugrožena i sve više više vidimo da kriza podriva ove temeljne vrijednosti. Vidimo sve više ekstremnih e, stranaka te populističke pokrete. Mislim da je potrebno nešto učiniti te najjači aspekt ovog izvješća je što Louis Michel pokušava dati popis prilika, mogućnosti unutar postojećih osnivačkih ugovora o tome što možemo učiniti od sad pa nadalje, te koje bi promjene ugovora bile potrebne u budućnosti, kako bi ih pripremiti. to nije sada slučaj. Mm, mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata ovog izvješća. Te se nadam da će dobiti, da će ga podržati dovoljna većina. Međutim, složili smo se i oko velikog dijela manmana, to su Romi, manjine, diskriminacija, ksenofobija i ja sama sam podnijela niz amandmana koje se tiču ovih e, pitanja. Međutim, u izvješću moramo zadržati osnovnu poruku i nadam se da će ono dobiti dovoljnu potporu. Hvala gospođo Gönc, gospođa Veržija. Euh, ispričavam se i posebno se ispričavam na kašnjenju. Nažalost nisam mogla čuti riječi izvjestitelja, ali mu želim zahvaliti na načinu na koji je sastavio izvješće i mislim da je uistinu radio sa izvjestiteljima u sjeni na izradi izvješća i čini mi se da smo se dogovorili oko toga koja će biti logika kojom će se rukovoditi ovaj tekst. Međutim, čini mi se da ovdje imamo različite, različite pristupe E, pitanju temeljnih sloboda. Logika koja se nalazi u ugovoru iz Lisabona, ja moram još jedan put spomenuti da sam ja bila protiv tog ugovora, no dobro. Dakle, tu je ugrađena povelja o temeljnim pravima u ugovor iz Lisabona. Dakle, ili se slažemo sa tom logikom da su temeljna prava ugrađena u osnivačke ugovore i trebamo vidjeti što možemo učiniti kako bismo postigli napredak, a čini mi se da se na tome radi u ovome odboru, posebno kada je riječ o prvom izvješću a to je bilo izvješće, vaše izvješće kolegice Gal. Dakle, ili ćemo s druge strane dati sve od sebe kako bismo spriječili da se krene prema naprijed. Dakle, vidimo da tu postoje dva različita pristupa u ovom odboru s obzirom na broj amandmana kojim se ukidaju određene odredbe u tekstu, a koji su predložili neki klubovi zastupnika. Ja smatram da bismo trebali raditi na provedbi temeljnih prava i koliko je gotovo to moguće da imamo univerzalni pristup, dakle koji se temelji na univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka i konvencije zaštiti ljudskih prava i moram podsjetiti da su sve države članice pristupile toj konvenciji. Možda bi bilo bolje u tom slučaju reći da se neki ne slažu sa tom logikom. Ja dalje smatram da bismo trebali primjenjivati tu logiku, tim više što je uistinu eh, hitno potrebno poduzeti mjere u vezi s nekim pitanjima. A ta hitna pitanja eh, su isto tako i tema mojih amandmana. A moja osnovna želja bila je da se borimo protiv porasta ksenofobije i rasizma kao i svih oblika diskriminacije. Nažalost primjećujemo da se ponovno pojavljuju razne oblici diskriminacije. Isto tako sam insistirala na pitanju pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Kada smo slušali govore na početku ovog saziva, izgledalo je kao da će se to dogoditi možda ne u nekoliko dana, ali nekoliko tjedana ili mjeseci. A evo sada smo već pri kraju ovog saziva, a ništa se nije dogodilo i činjenica da postoje poteškoće e, pristupanja Europske unije konvenciji, a mislim da iza toga stoje određene ideološke borbe i sukobi i različiti pristupi pitanju e, zaštite temeljnih prava. Oni koji imaju negativnu viziju stvari neće e, dovesti do toga da Europska unija ima važniju ulogu u svijetu i slažem se s onime što su rekli kolege Evo, danas u četvrtak poslijepodne nismo možda u najboljoj poziciji da branimo ljudska prava, istovremeno znamo da se e, krše ta ista ljudska prava na teritoriju Europske unije, premda to nije uvijek u istim razmjerima i svugdje. Hvala, kolega Mišel. Hvala, evo nekoliko e, kolega je reklo ono što sam ja htio reći u odnosu na neka negativna mišljenja vezano uz moje izvješće. Da, mislim da je uistinu pitanje različitog ideološkog pristupa. Ne možemo istovremeno smatrati da je povelja o temeljnim pravima koja je ugrađena u Lisabonski ugovor i koje su države članice trebale pristupiti. Ne možemo dakle reći da je to nedodirljiva referenca a to bi trebala biti glavna referenca kada govorimo o zaštiti ljudskih prava u našim zemljama, a onda isto tako, kako što je rekla kolegica Žadanuka, da e, se cijelo vrijeme skrivamo izma, iza načela subsidijarnosti. Ako se subsidijarnost sastoji u tome da imamo paravan, da, oprostite, nije rekla kolegica Žadanuka, nego drugi kolega. Dakle, ako to služi kao paravan koji omogućuje da se iza toga skrivamo i da naprosto nemamo tu dosljednost i da ne poštujemo odredbe ugovora koje smo donijeli, onda mislim da to naprosto ne može tako ići. Ne možemo koristiti subsidijarnost da bismo opravdali sve ono što države članice rade e, na svom teritoriju. Postoje neke granice. Ja se zahvaljujem nekim kolegama koji su dobro shvatili filozofiju na kojoj počiva ovo izvješće, a prethodna izvješća Europskog parlamenta o temeljnim pravima E, su osnova za ovo izvješće, kao i aktivnosti komisije. Naravno da to mora imati neku referentnu vrijednost. Ako nam to nije referentna vrijednost, onda čemu to služi? Kao što kaže kolegica Veržija, onda u tom slučaju moramo priznati da želimo otići korak unazad. Ne razumijem kako možemo istovremeno tvrditi da pristupamo povelje o temeljnim pravima, a onda smatramo da to za nas nije referentna vrijednost i da možemo nastaviti potpuno zanemarivati e, sadržaj te e, povelje koja nema nikakvu pravnu vrijednost, nikakvu referentnu vrijednost, niti institucionalnu vrijednost. Dakle, ne znam, e, e, to u tom slučaju radi se o oportunističkim igrama, to znači da se odričemo od odgovornosti koja podrazumijeva primjena tih vrijednosti. Evropska unija počiva na vrijednostima. Ako ne možemo imati sustav i mehanizam koji će omogućiti da vidimo poštuju li se te vrijednosti, onda se pitam čemu to služi. Meni se, eh, dakle, kada mi govore o mm, institucionalnosti ili ustavnoj dimenziji našeg rada, naravno da po samoj svojoj definiciji eh, parlament eh, mora biti u stanju provjeriti i tu dimenziju rada. I čini mi se e, još nešto važnim e, što mm, zapravo mogu protumačiti kao nerazumijevanje. E, kažu mi da moje izvješće dovodi do toga da se rasprava politizira. Međutim, ne, ja mislim sasvim suprotno. Žao mi je kada se koristimo načelom subsidijarnosti. Mislim da taj argument zapravo dovodi do politizacije diskursa i to na jedan vrlo vulgaran način. Jer e, subsidijarnost e, ne treba stavljati u taj kontekst. Ili ćemo poštivati odredbe povelje o temeljnim pravima, a nismo neznalice. Svi znamo što to znači poštivati ili ne poštivati odredbe povelje. Mislim da je to vrlo jednostavno. Vrlo se jasno vidi da li se te odredbe poštuju ili ne dovoljno je da se to pitanje postavi u nekoj od država članica. Kao što je rekla kolegica Veržija, mislim da će se problemi pojavljivati sve više i više u nekim europskim državama. Ja se bavim tim pitanjima i na međunarodnoj razini u Africi, zemljama Kariba i afričkim zemljama i moram priznati da mi je neugodno jer mi e, moralno e, zapravo dajemo pouku partnerima, istovremeno nismo u stanju očistiti e, vlastite, e, počestiti vlastiti prag. Dakle, ja se slažem za to da nam trebaju kompromisi, ali mislim da neću ići tako daleko da kompromitiram vlastitu reputaciju, jer ako ne možemo doći do nekakvog razumnog, e, dostojanstvenog kompromisa, onda ću ja zauzeti još radikalniji stav i mislim da ću moralno i etički se na taj način osjećati mnogo lagodnije, jer ako se radi o tome da prodam dušu, e, mislim to da to nije prihvatljivo Isto tako mislim da je e, ekonomska dimenzija, sve ono što se tiče siromaštva, e, sve je to vrlo bitno. Mislim da je to naravno izravno povezano sa pitanjem zaštite ljudskih prava. Mislim da to ne možemo negirati. Dakle, evo ja sam uistinu e, za to da se pronađu kompromisna rješenja, ali ne kompromisna rješenja koja bi bila nečasna. Ja uistinu neću e, sada ići tako daleko da sebe diskreditiram. E, da, zaista ne želim da se oko toga svađamo, no kada vidim e, kako izgledaju neki amandmani koji uistinu zadiru u samu srž ljudskih prava, dakle u ono u osnovu osnovni sadržaj povelje o temeljnim pravima, onda uistinu moram reći da oni koji su predložili takve amandmane očito ne idu za tim da se dođe do kompromisnog rješenja, oni se zapravo igraju jednu oportunističku igru i to nema nikakve veze sa poveljom o temeljnim pravima jer to je uistinu jedno nemoralno stajalište, da to tako iskreno nazovem, i to nema nikakve veze s našim radom ovdje. Ili ćemo poštivati ono što piše u tekstovima i duhu u kojem je to sastavljeno, osim toga i ono što smo mi preuzeli u državama članicama, e, onda mislim da ćemo u protivnom imati Europu koja će biti strašna, koja će zapravo se temeljiti na E, hipokrizi i ja odbijam sudjelovati u tome. Hvala Prije nego što zaključimo poslijepodnevni dio sastanka, htjela bih reći da će se glasanje o ovom izvještaju održati na sastanku Libija 16. i 17. prosinca. Sljedeći sastanak ćemo imati na odboru za istrage 2. prosinca od 15 e, do 18.30. Hvala vam na suradnji i ugodno vam večer.